Good afternoon. Dobar dan, molim vas da zauzmete mjesta kako bismo mogli početi sa sastankom. Hi. Dobar dan svima, govorit ću portugalski. Želim svima srdačnu dobrodošlicu na ovom sastanku u novom sazivu našeg odbora. Ja ću predsjedavati sastanku dok ne izaberemo novo predsjedništvo odbora on, oni koji su članovi bili u prošlom sazivu, sazivu su predestinirani da predsjedavaju. Cilj je našeg sastanka da izaberemo predsjedništvo našeg odbora. E, dakle, predsjednika i potpredsjednike po poslovniku. Točka broj jedan, Izbor predsjednika odbora. E, ja sam se raspitala, imamo kvorum na ovom sastanku. E, htjela bih čuti tko nam je na raspolaganju kao kandidat. Patrik Jerik od Gule ima riječ. Hvala gospođo predsjednice, naša e, skupina e, e, predlaže Tomasa Hendla za predsjednika odbora. Tomas, Tomas Hendl je bio vrlo aktivan u pet posljednjih godina u našem odboru. Bio je kondanator za ova pitanja u našoj skupini. Ona također ima veliko sindikalno iskustvo u Njemačkoj. On je autor e, nekoliko izvješta u prošlom sazivu na ovim pitanjima. Hvala lijepa Patrik. Sada ću upitati e, kandidata je li sporazuman sa ovom kandidatom. E, sporazuman sam. Prema tome mogu potvrditi da je kandidat e, član odbora i on je potpisao izjavu o financijskom interesu. Da. Ne vidimo druge kandidature za pre... onda možemo izabrati aklamaciju, aklamacijom Tomasa Hendla jer je on jedini kandidat. Drage kolegice, dragi kolege. U prvom redu se srdačno zahvaljujem na velikom povjerenju što ste mi e, predali predsjedništvo odbora. Još ću reći nekoliko riječi o budućem radu našeg odbora, ali u najprije želim objaviti da želim surađivati sa svim e, političkim skupinama u ovom odboru. Želim da tu, to bude intenzivna suradnja. Naš odbor u ovoj situaciji ima veliki izazov za europsko ujedinjenje, za europsku solidarnost i ja ću učiniti sve što je u mojoj moću da dođemo do dobrih rješenja za europske građane E, sada u konstituiranju odbora dolazimo do sljedeće točke, a to su e, potpredsjednici e, odbora, ima ih četiri. Molim prijedloge za prvog potpredsjednika ili potpredsjednicu. Gospođa Rodriguez ima prijedlog. Izvolite, gospođa Rodriguez. Dobar dan svima. Govorim u ime S, grupe SID kao potpredsjednica te skupine. Naš politički klub želi predložiti sljedeće ime za prvog potpredsjednika. To je Marita Uzvoko. Marita Auskuk. E, naučit ću kako se izgovara ovo ima Marita Auskuk. Je li ona sporazumna sa kandidaturom? Slažete li? Molim mikrofon. Da. Da, želim biti kandidatkinja. Uvskuk se izgovor mog imena. E, malo ću vježbati to, a do kraja ovog saziva ću to sigurno savladati. Ima li još nekih prijedloga daljnjih kada... To nije slučaj. E, e, izjava o financijskim interesima je već potpisana. Možemo početi glasanje. Molim da dignete ruku. Tko je za kandidatkinju? Dignite ruku. Tko je za? U redu. Čestitam Mariti. Marita, molim dođite ovamo. Dolazimo do eh, glasanja ili biranja eh, drugog potpredsjednika ili potpredsjednice. Eduard Kakan ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. U ime epp eh, predlažem gospođu Jablovjecku za mjesto druge potpredsjednice odbora. U bivšem sazivu je gospođa Jazlovjecka se bavila e, raznim e, dosjejima i predmetima i to je činila vrlo učinkovito što je kvalificira za ovo mjesto. Hvala lijepa Danuta Jazlovjecka. E, njen pristanak je ovdje. Ona e, nije prisutna dan, danas, ali je njezin pristanak ovdje. Možemo glasati. Ima li e, još kakovih prijedloga? To nije slučaj. Time je Danuta Jazlovjecka e, izabrana. Aklamacijom, molim. E, već smo kod e, glasanja treće potpredsjednice ili trećeg potpredsjednika. Ovdje i opet imam e, problem sa izgovorom imena. Ja na tom će nam dati prijedlog. Hvala lijepa u ime Eh, skupine Aldea željela bih eh, nominirati gospodicu Ula Törnes. Ona nažalost nije ovdje, ali imam njezinu izjavu da pristaje i prihvatit će eh, mjesto potpredsjednice ako bude izabrana. Izjava o financijskom interesu je ovdje. Ima li kakvih drugih prijedloga? To nije slučaj. E, prelazimo na glasanje. Tko je za? Molim da to pokažete dizanjem ruke. Nemamo glasova protiv. Ovime je Ula Ternes. E, e, izabrana kao treća potpredsjednica. Ni ona nije ovdje. Hvala lijepa. A sada slijedi glasanje za četvrtu potpredsjednicu. Marija Joao Rodriguez će nam e, reći ime kandidatkinje. Kao potpredsjednica e, skupine SID e, imamo zadovoljstvo predložiti kandidatkinju za potpredsjednicu ovog odbora. Ona sjedi ispred mene to je anjes Jungerius. E, naglasila bih da je naša kandidatkinja bila prva potpredsjednica e, da ona je bila ona je vrlo iskusna članica Europskog parlamenta i sada imamo zadovoljstvo da predlažemo E, dobru kandidatkinju sa velikim iskustvom u radu sa sindikatima. E, imamo vrlo dobar tim za ovaj odbor. Odlično. E, njen pristanak je ovdje. Potpisala je izjavu o financijskom interesu. Molim da glasate za četvrtu potpredsjednicu našeg odbora. Ima Imamo li e, drugih prijedloga? To nije slučaj. Time možemo preći na glasanje. Ovime smo konstituirali naš odbor. Ne znam jesam li što zaboravio, nisam. E, reći ću nekoliko rečenica o radu našeg odbora. Kao što sam rekao, i ja sam novi na ovoj funkciji ali e, e, već e, sam bio u ovom odboru pet godina, ali morat ću se uputiti u rad ovog odbora. Smatram da je ovaj odbor suočen sa mnogim izazovima, naročito na području zapošljavanja jer u Europskoj uniji imamo nezapamćenu nezaposlenost. 10,4% e, nezaposlenih je veliki izazov i s time se suočavam ovdje. Eklatantno u, tom problemu je i s time ćemo se baviti e, problem e, nezaposlenosti mladih. U mnogim regijama i u zemljama članicama E, je ta nezaposlenost čak i preko 50%. To je jedan od najvećih izazova za budućnost Europske unije. E, vidimo ogroman rast nesigurnih zaposlenja, to jest e, zaposlenja od kojih se ne može živjeti. Po statističkim podacima u Europi imamo 120 milijuna ljudi E, živi na rubu siromaštva ili u siromaštvu. Ovaj izazov e, je veliko pitanje za e, socijalnu Europu. A naročito mi smo se u posljednjem periodu naročito pozabavili pravima zaposlenika. imamo u Europi razna prava zaposlenih E, ljudi koji su sezonski radnici koji imaju privremeni ugovor i tako dalje. E, e, to će i dalje biti tema našeg rada u ovom odboru. A ne želim da trebamo jednaka prava za jednaki rad, jednaku zaradu i tu se moramo sporazumjeti. Na početku saziva ćemo morati raditi na onom što je preostalo iz posljednjeg e, saziva. E, moramo e, obaviti ono što tamo nije završeno. Ono što su počeli naši kolege u posljednjem sazivu. To se naročito tiče E, uredbama o pomorcima, e, zatim o tročlanom e, sastanku za zapošljavanje. Moramo ratificirati konvenciju o međunarodnim brodarskim organizacijama i kvalifikacijama pomoraca moramo također zauzeti stav prema proračunu za 2015. i europskom semestru. E, imamo također i sigurnost e, trudnica na radnom mjestu kao i e, također zemaljski poslovi u zračnim lukama. Sve to moramo još posvršavati E, e, stoga klubovi zastupnika moraju e, izabrati svoje referente, svoje izvjestitelje kako bi se taj rad mogao nastaviti. Koordinatori EMPLA koji će u njih ćemo okupiti ti koordinatori će onda biti izvjestitelje za niz, oni će imenovati izvjestitelje za niz e, iz, e, dokumenata komisije. To se naročito tiče Euresa, e, platforme za bolju suradnju i suzbijanje rada na crno u Europskoj uniji i strategija na, o sigurnosti na, radu mjesta, na radnom mjestu. Počemo u naš rad pod talijanskim predsjedništvom. Veselim se e, suradnji s tim predsjedništvom, naročito na temu nezaposlenosti mladi. E, ja sam u Italiji saznao da i Italija pati od velike nezaposlenosti mladih pa ćemo u okviru e, tog predsjedavanja se pozabaviti sa tom temom i Europom 2020. Na sljedećoj sjednici odbora ćemo imati priliku e, da idemo u medija Res. E, ta, tu ćemo imati ministra za rad, talijanskog ministra za rad Poletija pa ćemo e, si moći e, stvoriti originalnu sliku o tome što e, namjerava poduzeti u ovom u ovom, ovih šest mjeseci talijansko predsjedništvo u tom pitanju. Čućemo planove talijanskog predsjedništva. Ovdje naš radni plan E, mora uskoro biti sačinjen. E, ne znam hoćemo li to moći napraviti prije ljetne pauze, ali početkom rujna ćemo moći sačiniti taj radni plan, to je sigurno. E, preko koordinatora kad to taj plan, onda ćemo taj plan pripremiti sa koordinatorima i predočiti odboru. Toliko od mene. Sada ću samo napomenuti sljedeće. Moramo se pozabaviti sa kalendarom za naše sjednice 2014. To ćete naći u svojim dokumentima, e, to jest u dosijeu našeg tajništva. E, sljedeći sastanak će se održati 22. srpnja u Briselu od 15 do 18 sati. E, to stoji u najmanju ruku u mojem kalendaru. Da, to je evo potvrđeno. Ima li kakovih daljnjih primjedbi? To nije slučaj. sto, svima vama zahvalio e, i želim vam e, dobro daljnje konstituiranje do 22. srpnja se opraštam od vas. Sjednica je završena. Okay.